E, proszę o zajmowanie miejsc. Molim vas da se sjednete svi. Počet ćemo sa glasanjem za koji trenutak. No, najprije ću dati riječ gospođi Koraci Bild. Thank you, Mr. Chairman. Hvala predsjedniče. Ja sam eh, htjela pitati eh, koji je status eh, in,